Dragi kolege, predlažem da započnemo sastanak. Predsjednica je na drugom sastanku trenutno. Dakle, kao što rekao, predsjednica je na drugom sastanku i zamolila me da je zamijenim. Dakle, na svojim mjestima imate odluku koordinatora, odluke koordinatora i ukoliko ne bude nešto što vam se toliko baš užasno ne sviđa. Možemo ovo smatrati na kraju današnjeg sastanka usvojenim ukoliko ne bude prigovora. A sada prelazimo dnevni red. Dakle, imamo prijedlog izmjene uredbe 210 iz 2009. gdje se uređuje dakle pravilo e, pravila za e, vizni režim Gospodin Uljevi je izvjestitelj... A, gospodin De Monte. Gospođa De Monte govori u ime izvjestitelja Ujelija. Izvolite. Hvala. Kad se govori o turizmu i transportu, puno je već ostvarenih rezultata u Europskom parlamentu riješeno temeljem prethodnog prijedloga komisije. I to prije tri godine. Prema novom predlogu komisije nastoji se dodatno pojednostaviti postupak za izdavanje kratkoročnih viza za kratkoročni boravak. Mora se postaviti ravnoteže između gospodarskih i sigurnosnih eh, pitanja u viznom režimu. Dakle, treba se napraviti pojednostavljivanje viznog režima za legitimne putnike, ali da se pritom ne ugrožava sigurnost eh, europljana. Poslično tome, bit će doće do poticaja gospodarskom rastu, turizmu i drugim sektorima. I treba znati da je Europa prva, prvo turističko održište na cijelom svijetu. I treba pomoći onima koji žele doći za kratkoročne boravke i na ovaj način će se uštedjeti novci i smanjiti birokratsko predećenje. Dopustite da vam kažem par riječi o glavnim ostvarenjima. Smanjenje rokova za donošenje odluka sa 15 na 10 dana, jedan od njih moći će se u drugim u, u, zemljama konzulat, u konzulatima drugih zemalja e, podnijeti zahtjev za vizu ukoliko e, matična država nije zastupljena konzulatom. Kako bi se promoviralo kratkoročni turizam, može se odlučiti podnošenje zahtjeva za vizu na nekim konkretnim, za neka konkretna odredišta. Prema prijedlogu glasat ćemo na plenarnom i prema postojećem zakoniku postoje neka pitanja koja ne obuhvaćaju nove prijedloge komisije, na primjer obvezujuće izdavanje višestrukih e, viza prelazi na kaskadni sustav. Kulturna eh, i sportske aktivnosti su izostavljene također i to ne pokazuje pozitivan pristup eh, razdoblju kulturne baštine. Zatim obvezne cijene viza nisu uključene. U ocjeni učinka putnici predstavljaju kratkoročni eh, putnici za kratkoročni boravak predstavljaju sve veći udio u turizmu i u apsolutnim brojkama, a isto tako i e, u troškovima koje podnose. U za 175% je povećan njihov broj od 2009. do 2016. u području viznog sustava. Sveukupni broj dolazaka porastao je samo 38%. Što više u apsolutnim brojkama, postoje otprilike 11 milijuna dolazaka iz e, noćenja iz Kine, 5,5 iz Rusije, 3,1 milijun iz afričkih zemalja i 2,1 e, iz drugih. To sve 2016. Uloženi su neki amandmani kako bi se tražilo dodatna pojednostavljenja prijedloga komisije na primjer povećati trajanje validnosti i višestruke vize za određeno razdoblje koje bi trebalo biti usklađeno sa viznim režimima trećih zemalja. Zatim treba očuvati sustav validnosti za dugoročne vize, a ne usvajati kaskadni sustav koji predlaže komisija. U šengenskom području treba naravno poštovati domaće zakonodavstvo, ali treba omogućiti i putnicima da podnose zahtjev za vizu u drugim zemljama kada je konzulat nadležne e, zemlje putovanja udaljen više od 500 km od mjesta boravka, osobito u većim zemljama. There are existing excellent examples for this. we... E, sada očekujem e, vaše komentare i sugestije. Hvala gospođo De Monte na ovom čitanju. A sada ćemo saslušati izvjestelje u sjeni za pučane. Mislim da je Vim zadovoljan za to. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam naime ja imam čast da zamijenim nekoga, mijenjam Klaudiju Montero koja je na porodiljnom. Predsjedniče, ovdje se radi o doista jako delikatnoj temi. Naime, 2014. ukoliko se sjećate, razgovarali smo o tome, to je bilo žurno pitanje, radilo se o viznom režimu i tada je Europski parlament odbacio prijedlog komisije. No, u međuvremenu izgleda da Europska unija kao takva predstavlja broj jedan e, u prvo mjesto na svijetu u izdavanju viza, no prema svjetskoj turističkoj organizaciji na zadnjem smo mjestu više manje što se tiče složenosti, odnosno pojednostavljivanja viznog režima tu nisu samo turisti, već i ribari, i osoblje na plovilima i tako dalje. No, što se nas tiče prvenstveno suočen sa problemom legalne i ilegalne, ilegalne migracije. Claudio Montero u ime Pučana smatra da ovaj novi prijedlog vrijedi, vrijedi doraditi, ima nekoliko komentara, ali svakako smatra da ga vrijedi razmatrati. Dakle, pitamo se sljedeće. Glede zahtjeva za elektroničkim vizama, pitamo se da li ovaj novi prijedlog dobro uređuje tu takvu praksu. Na primjer u Kanadi, u Sjednjama američkim državama, istočnoj Aziji, može se elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanjem vizom, ali se može voditi i razgovor tim putem i njihova pravila su bolje uređena nego naša jer sustav izdavanja viza u Europi je i dalje jako problematičan, težak, zahtjevan. Zatim, kao što rekoh, ima ljudi koji dolaze iz različitih zemalja, koji redovito dolaze, ulaze na naš prostor, dakle to može biti osoblje na brodovima, E, ribari i tako dalje i oni često moraju tražiti vize kako bi stupili na naš teritorij njihova situacija nije baš jasna oni ne znaju kako se koja zemlja e, koja su pravila kojih zemalja što se toga tiče zatim jedno stručno pitanje članak 36a prijedloga direktive tu se mjesecima tu se govori o mjesecima tijekom kojih će države članice trebati pratiti prijedlog komisije i poslati obavijesti. Zar se ne bi moglo biti malo fleksibilnije tu? Jer imamo prijedlog iz 2014. Zar ne bismo mogli malo više, bolje napraviti? Zatim, predsjedniče, tu je čitav niz točaka. Na primjer, izdavanje viza prvenstveno predstavlja potencijalnu dobit za sektor turizma. Tako ovdje stoji u tekstu. No, imam konkretno pitanje. Kako se to obračunava? Evo dakle komentara kolegice Montero. A ja želim kolegi u svoje ime i ime gospođe Montero puno uspjeha e, na radu, u rad na ovom dosjevu. Hvala. Hvala vim. A sada u ime ECR-a gospodin Kosma Zlatovski. Izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem što smo se prihvatili ovog pitanja. Dakle, moram reći da se slažem, općenito govoreći, sa namjerom i namjenom ovog dokumenta, dakle da se pojednostavi izdavanje viza i pojednostavi vizni režim za sve one koji žele ući na europski teritoriji na zakon i način kako bi se bilo školovali ili obilazili članove svoje obitelji. Dakle, on, njima su vrata širom otvorena. Europa je prva turistička destinacija na svijetu, što naravno predstavlja veliku dobit za naše gospodarstvo. Dakle, uvjeti za izdavanje viza, odnosno pojednostavljenje tih e, viza je prihvatljivo, no moramo znati da je Europa pod velikim migracijskim pritiskom i olakšanje izdavanja viza može također otvoriti prostor za određene zloporabe. Na primjer, prijedlog da se skrati rok za izdavanje viza ide u tom smjeru. Dakle, po mom mišljenju nije opravdano skraćivati taj rok. Mislim da je opasnost veća od potencijalne koristi. Izvjestitelj naglašava potrebu da se koriste, koristi međunarodno iskustvo, napose iskustvo Sjednjih američkih država u tom pitanju. O tome je riječ u amandmanima petom i sedmom. Podsjećam vas također kako Sjednje američke države imaju vizni režim koji je jako učinkovit i gdje se dobro eh, uređuju različiti aspekti migratske politike i uvedena je dobra ravnoteža. I mislim da sve olakšice, odnosno sve, svaka nova pomoć za ulazak na šengenski prostor ne bi smio predstavljati opasnosti. Hvala. Jozo Radoš u ime Aldea. Hvala predsjedniče u ime Alde izniču komentare. Dakle, na ovaj prijedlog da se olakša i učini jeftinijim i bržim izdavanje viza. I isto vrijedi i za nacrt mišljenja izvjestitelja koji ide u istom smjeru kao i prijedlog komisije. Mi ćemo tražiti dodatno pojednostavljenje kako bi popratni dokumenti za odobravanje viza bili što je više E, uniformniji i zahtijevamo isto tako optimiziranje korištenja digitalne tehnologije u online aplikacijama i cjelokupnom postupku izdavanja viza. Hvala. Hvala. U ime ENF-a gospođa Arnautu. Hvala predsjedniče. Dakle, reforma koju predlaže komisija za vize je božanstveno iznenađenje, jer rijetko je vidjeti da ta komisija ide u smjeru onoga što predlaže moj klub zastupnika, to jest jačanje granica i ubrzavanje povratka e, ilegalnih e, imigranata u zemlju podrijetla. Dakle, slažem se sa dvije odredbe ovog teksta, to jest prvo uniformizacija viza, višestrukih viza s ciljem da se bori protiv određenih e, ilegalnih e, postupanja, osobito kada se radi o viza shoppingu. Zatim e, uspostava viznog režima gdje se koristi vizna politika kao poluga za vršenje utjecaja na zemlje koje su nevoljke pri povratku svojih državljana koji se nalaze na europskom tlu. Tekst bi mogao ići još dalje i uvesti mogućnost države članice da ukinu jednostavno izdavanje Schengen viza sve dok države ne ispune svoje obveze, treće države. Ovo bi trebalo biti jedna od ključnih politika država članica. No, jer uvijek imamo taj no, čemu služiva reforma viznog režima ukoliko ne ide u smislu opće dosljedne politike, migracijske politike, politike koja će se riješiti skrupula koje održavaju E, proimigrantske e, udruge kao što je e, Europska liga za ljudska prava. Da li je smisleno u trenutnom kontekstu dvostručiti broj viza za afričke države kao što je odlučeno na sastanku Europskog vijeća u Lavaleti? Privlačimo još pozornost na dvije stvari. Prva se tiče tražitelja azila koji idu na godišnji ili na odmor u svoje zemlje podrijetla, a u kojima su, su navodno ugroženi. Dakle, trebalo bi ih ili protjerati ili potaknuti da se vrate. Drugo se odnosi na one koji osnovu na europskom teritoriju nakon is, istjecanja njihovih eh, šengenskih viza prije više od deseta godina rečeno je da je to jedan od najvećih e, izvora e, ilegalne migracije. Dakle, da li države članice imaju točne podatke o brojkama? E, nedavno su francuske vlasti objasnile kako u Alžiru izdavanje šengenskih viza je s predmetom jasnih slučajeva prevare prema njemu, a sada ga navodim, brojni Alžirci dolaze u Francusku s vizama, ali se više ne vraćaju u Alžir i oni su dakle druga etnička zajednica koja ima nelegal, e, čije su papiri istekli. To je iznenađujuće jer oni tvrde da ne podnose Francusku. Zatim, treba znati da imamo epidemiju kolere u Alžiru i mislim da bismo trebali donijeti neke drastične odluke po pitanju izdavanja e, ovih viza. Hvala. Hvala gospođa Arnutu. Nitko se više ne javlja, tako da ću zamoliti gospođu Sorensen da uzme riječ u ime komisije. Izvolite. Um, <clears throat> thank Hvala lijepa. E, dobar dan svima. Reći ću vam eh, najprije nekoliko uvodnih riječi o našem prijedlogu iz 2018. godine. Moram reći da 2014. godine je načinjen prijedlog, međutim taj prijedlog iz različitih razloga nije usvojen i eh, suda sudakonodavaci se zapravo nisu mogli dogovoriti oko toga te su ga odlučili povući. A s obzirom na novu situaciju vezanu za migracije i za sigurnost, odlučeno je izraditi novi prijedlog koji je više ciljan u svojoj prirodi, a istovremeno smo zadržali neke aspekte olakšavanja izdavanja viza iz 2014. godine oko kojih se formalno nije bilo složilo, međutim neformalno e, se činilo da e, postoji mogućnost da dođe, odnosno će vjerojatno doći do dogovora oko toga. Smatramo da bi ovim prijedlogom e, i s ovim nakončnim načinom izdavanja viza ne bi e, spriječilo da e, se turizam normalno odvija. Povećali smo cijenu viza, ali vrlo umjereno. Vize smo povećali za 20 eura. Jer smo zapravo pitali države članice koliko zapravo košta izdavanje jedne vize. Vrlo je teško zapravo to izračunati i nije jako lako to napraviti. Iznos od 80 eura zapravo odgovara onom izračunu i rezultatu do koje bismo došli da e, bi toliko se povećao iznos viza samom inflacijom u odnosu na 2006. godinu. Smatramo da cijena vize nikoga neće odvratiti od putovanja. Cilj iz kojeg se izdaju vize nije da se na taj način osigura prihod. godišnje ima oko 250 e, tisuća eura koje e, se prikupe kroz te vize s obzirom na broj, odnosno toliko košta da se izdaju te vize. E, stvorili smo sada zapravo čitav sustav Naime, da ako neka osoba ispunjava uvjete, onda i država članica e, izdaje vizu na 3, 4 ili 5 godina. To jest bila jedna od prepravka 2014. godine kada je shvaćeno da su e, nekim zemljama bili e, jako velikodušni, na primjer u Rusiji gdje nije velika mogućnost da ljudi emigriraju, dok u nekim drugim zemljama se situacija mijenja, naročito vezana za e, zaposlenje, pa je onda riskantnije izdati e, dugoročnije vize. i dalje smo zadržali e, prijedlog o, e, za privremeni program za izdavanje viza na vanjskim granicama. Međutim, smo iz e, očiglednih razloga ojačali sigurnost. To neka država može, ali ne mora primijeniti, dakle po izboru pojedinih država članica ako žele tako nešto načiniti u jednom kratkoročnom razdoblju kako bi podstakli e, u tom razdoblju turizam. Potrebno je da procijenimo projekte i postupke za takvo što unaprijed, te zato smatramo da je vrlo važno da se unaprijed E, takvo što najavi. Države članice skoro o tome koliko je bitno raditi na digitalizaciji. Što se tiče našeg priopćenja iz rujna prošle godine u kojoj smo najavili i govorili o budućnosti viznih režima, rekli smo da je potrebno napredovati, koristiti suvremene tehnologije kako za izdavanje, tako i za obradu viza. Istovremeno, u nekim državama u svijetu ne može se lako doći do e, novih tehnologija, pa to ne može biti isključivi način izdavanja viza. Bez obzira na to, mi ćemo ove jeseni početi raditi na e, čitavom nizu ispitivanja toga kako će se vize izdavati uključujući i naljepnice koje se daju. Naime, sve to mora biti jako sigurno, a zna se da su krivotvoljitelji e, vrlo vješti. Dakle, kad bismo se riješili takvih e, naljepnica, na primjer, E, ukinuli bismo probleme vezane za krivotvorenje. A s druge strane, e, bilo bi puno lakše jer e, putovnica ili putna isprava podnositelja molbe za vizu ne bi morala fizički doći u konzulat kako bi se naljepnica izdala. Dakle, to bi se postiglo kada bi se ukinule naljepnice. Međutim, u ovom času nećemo davati bilo kakve prijedloge u tom smislu. Jednostavno ćemo krenuti u ispitivanje tih mogućnosti, a u budućnosti to možda može promijeniti pravnu utemeljenost. U svakom slučaju u budućnosti postojeće mogućnost za države članice da koriste elektronske platforme e, kojim bi e, podnijeli zahtjev za vizu i kako bi skenirali e, dokumente na papiru, e, odnosno u konzolatu. Mislim da sam sad odgovorila na sve što sam htjela. Ako želite, možete mi kasnije postaviti drugo pitanje. Hvala lijepa gospođo Sorensen. E, gospođa Monte, da li vi imate komentare kao izvjestiteljica? Prije svega dopustite mi da zahvalim kolegama koji su se javili i dali sugestije. Uloga izvjestiteljice je takva da se ona usmjerila za olakšanje turističkih viza na koje se zapravo ne gleda toliko jer 10% razloga za dolazak u Europu je turizam. Razumije me da neki na izdavanje viza gledaju i restriktivno, ali moramo ipak se pozabaviti olakšavanjem izdavanja viza i naročito koristiti mogućnosti koje nam daje digitalno doba i različite inovacije. U svakom slučaju hvala svima na komentarima i nastavit ćemo sada rad u sljedećoj fazi. Hvala lijepa gospođe Monte. Rok za ulaganje amandmana je 11. rujna. Na odboru TRAN će se glasati 9. listopada o ovom mišljenju, a u nadležnom odboru LIBE 5. studenog. Kada ćemo ovome glasati na plenarnoj, još se ne zna, ali možda prije kraja godine. Sljedeća točka dnevnog reda Radi se o prijedlogu e, uspostave europskog tijela koji je zadužen za posao i e, to je u nadležnosti odbora ENPOL, a e, naš odbor izrađuje mišljenje za to. Hvala lijepo. Drago mi je što danas e, mogu iznijeti mišljenje o europskom e, tijelu e, za e, rad. nadzornom tijelu za rad. Dakle, ovdje govorimo dakle, o prvom stupu i govorimo o europskom pravu po pitanju tržišnog natjecanja gdje se zapravo radi o tržištu od 500 tisuća potrošača. Ako se krše evropska pravila o tržišnom natjecanju, može e, se zapravo na taj način e, smanjiti godišnji promet za 5 do 10%. Ovdje zapravo govorimo o nečemu što je loše ispalo u Europskoj uniji, drugim riječima ispalo je onako kako to nisu željeli naši sugrađani. A sada moram postaviti pitanje kako da, da nemamo e, sustav kaznenog gonjenja protiv onih poduzeća koji ne poštuju socijalno pravo i pravo rada e, za neke druge aspekte imamo, ali kada se radi o socijalnom pravu ne postoji ništa. Europsko nadzorno tijelo za rada e, bi postojalo da brani pravo na rad i socijalno pravo i moralo bi odgovarati e, e, što nacionalnim vlastima i to bi tijelo zapravo koordiniralo čitav rad u Europi i imao bi nadležnosti i na planu prometa, što je nama u odboru za promet posebno drago. Drago nam je da se, da se tako podstupa i e, mnogo toga treba napraviti. E, zakoni vezani za rad na e, području prometa u Europi predviđa da za slučaj kontrole na cestama kamiona e, koji prelaze granice, dakle da se ti e, te kontrole moraju uskladiti, dakle da se koriste iste metode. Međutim, do sada jako malo toga postoji u tom smislu. Nažalost, vidimo da suradnja država članica što se tiče stavljanja na raspolaganje dobrih podataka i suradnje nije uvijek tu. Ako želimo da socijalno pravo i pravo rada na našim cestama zaživi, države članice moraju međusobno komunicirati. Postoji mogućnost razmjene informacija u elektroničkom obliku, a e, uspostava ovakvog tijela to bi samo pospješila u europskom upisniku poduzeća za cestovni promet e, bi to poboljšalo situaciju jer zahvaljujući ovom sustavu uspostavila bi se veza između različitih nacionalnih sustava vezane za kamionski promet. I e, na primjer, ako je neki prevoznik u prošlosti se ogriješio bilo na europsko pravo ili nacionalno pravo. To bi se dakle moglo znati, a osim toga inspektori rada imali bi mogućnosti i opremu da u stvarnoj situaciji provjeri pod kojim uvjetima radi vozač kamiona. Na taj način e, Europa bi u socijalnom smislu bila pravednija. Dragi kolege, e, rado ću saslušati sve vaše konstruktivne prijedloge za izradu amandmana koji treba uložiti do srijede e, sljedeće godine u podne. A sada gospođa Lukačevska u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Već sam rekla da ne mogu ne podržati osnivanje takve agencije. Jer eh, to je zapravo ka, eh, na poljskom eh, kako zvuči moje ime naziv te agencije, moje ime su iste i već dakle, u startu podržavam tu agenciju. No, inače, ovo bi tijelo omogućilo bolju suradnju među državama članicama kako bi se razmjenjivale informacije, to je važno i za poslodavce i za zaposlenike. Sve su to važne inicijative, a jedinstveno tržište se temelji upravo na slobodnom kretanju ljudi i roba. U današnje doba kada nedostaje radne snage i kada su radnici mobilni, jako je važno da radnici budu upućeni u to koja prava imaju u određenom pravnom sustavu. Važno je također da poslodavci znaju koje su njihove obveze. Ta bi agencija trebala biti svojevrsna platforma u kojoj bi sve zainteresirane osobe, a to su zaposlenici i poslodavci, mogu naći sve potrebne informacije o e, zakonskima i o tome kako funkcioniraju e, plaće i naknade u svim državama članicama, te isto tako kako funkcioniraju e, kolektivni pregovori. Rezultati kolektivnog pregovaranja različiti su u pojedinim zemljama. U Francuskoj primjerice e, kada se dobije plaća ima na desetke različitih kategorija e, koji su njezini sastavni dijelovi. Prema tome, to je vrlo složen sustav. E, naročito je složen za shvatiti za mala i srednja poduzeća i za same zaposlenike. A ova bi platforma pomogla pri razmjeni informacija. Radit će se o bazi podataka koje će se redovno morati ažurirati i morat će biti dostupna na svim e, jezicima EU. To će biti vrlo važno. Jako mi je drago da izvjestitelj govori o agenciji. Da, u početku se smatralo da mi to treba biti europski ured, ali mislim da smo u mogućnosti složiti se da to tijelo treba postati agencija. Biće to agencija koja će se baviti pitanjima rada a u zajedničkoj izjavi e, Vijeća parlamenta i komisije stoji da kada se osnuju e, takve europske strukture treba obvezno koristiti riječ agencija. Dakle, nema sumnje, neće se raditi uredu, već o agenciji. Što se tiče kontrole tiče i posredovanja, Moram reći da se i tekako zalažem za suradnju, za razmjenu informacija, za zajednički nadzor pod uvjetom da države članice pristanu na e, to posredovanje i kontrolu. Ali prije svega države članice ne smiju prekoračiti vlastite nadležnosti te da e, ovdje nemaju E, se ne miješaju rad nacionalnih tijela i e, da dakle, primjenjuju europsko pravo. Treće što je isto tako vrlo važno, mi sada ovdje govorimo o agenciji, a uskoro ćemo morati razmisliti gdje će biti sjedište te agencije. I kao što stoji u zajedničkom priopćenju triju europskih institucija, da ćemo uzeti u obzir pri biranju sjedišta demografske i geografske aspekte država članica, pa ćemo agenciju smjestiti u e, državu gdje se jako lako može vidjeti mobilnost radnika. Dame i gospodo, ne možemo nacionalnim organima oduzeti su odgovornost, moramo ih međutim podržati i dati mogućnost e, da vode medijaciju, odnosno e, postupke e, mirenja i moramo učiniti sve što će toj agenciji omogućiti da dobro radi. Agencija koja će paziti da za slučaj zloporabe vezane za rad ili mobilnost radnika koji prelaze iz jednog sustava u drugi, iz jednog sustava plaćanja u drugi, dakle da sve, sva takva zloboraba ukloni. A ja ću uložiti amandmane u ime kluba zastupnika Europske pučke stranke i nadam se da ćemo zajedno sa svim eh, drugim eh, E, drugima e, zastupnicima naći najbolje rješenje. Hvala lijepa. Sada gospodin Zlotovski u ime ECR-a. E Hvala lijepa. I ja ću zahvaliti izvjestelju na prijedlogu izvješća. Nažalost, sumnje koje imamo kao klub zastupnika ECR ovaj prijedlog izvješća nije raspršio. Upravo suprotno, javlja nam se sve više pitanja i sve više sumnji. To tijelo koje se predlaže, pitamo se slijedi li uopće evropska pravila. Da li e, ako nešto e, slijedi, ima sve aspekte agencije, onda i, i jest agencija i nije mi jasno zašto ovdje koristi neka nova riječ. Jasno mi je da je komisija htjela jednostavno e, izbjeći da se svi e, e, da se svi brinu zbog stvaranja novih agencija, onda je to u redu, ali, ali to će biti agencija po svim svojim aspektima. Ima prilično zgodan naziv, međutim radi se ponovno o agenciji. Radi se o situaciji e, gdje bi e, ta agencija trebala u mogućnosti, što neće biti, riješiti sve probleme vezane za tržište rada na području prometa. Mislim da bi bilo puno pametnije da se sve te pitanja rješavaju u okviru e, skupine Eurocontrol. Nažalost, to spominje tek na kraju teksta. Zahvaljujući toj e, agenciji, e, mnogo toga je poboljšano, više jezični dokument za vozače, zajednički dokument koji govori o sankcijama. To je puno učinkovitiji način rada nego li stvaranje agencije, još jedna agencija, jer evropska birokracija je već jako e, složena i teška. A ono što nam izvjesti uopće ne kaže je da bi se e, morala ovim e, dati podrška poduzećima, naročito onima koji neće moći platiti sve troškove nakon što naročito e, ne stupi na snagu direktiva o upućenim radnicima. Govorimo ovdje i o e, mnogim kršenjima prava od strane e, prevozničkih poduzeća. U nekim situacijama su nacionalna tijela e, puno bolja i mogu puno učinkovitije djelovati u takvim situacijama. Mi sada tražimo da se provjeri, na primjer, e, da li je e, to sve usklađeno sa nekim od članaka temeljnih ugovora. Ne vidim zašto E, bi ta agencija e, imala e, određene ovlasti jer neke od njih prevazilaze potrebu za suradnju među državama članicama. Ukratko, imala sam sumnje u početku, sada ih imam još puno više. Ne znam kako bi taj ured surađivao s državama članicama, jer kažete da bi trebao koordinirati nacionalne inspekcije. Ne samo to, već bi ih trebao pokretati, protumačiti pravne aspekte i e, pokrenuti postupak ako e, ima problema sa procedurama na nacionalnoj razini. Naš klub uložit će amandmane u tom smislu, ali općenito uzdavši, naš stav prema ovom projektu je prilično negativan, a e, to e, je nešto što se samo sve više pojavljalo u ovom radu i nećemo ga dakle moći podržati. Oui, merci Dominique. Hvala, Dominik. Ja bih želio zahvaliti Mihajlu na ovom izvješću. On je spomenuo unutarnje tržište i poštene uvjete. Mislim da je to vrlo važna tema. Uspostava nadzornog tijela ili kako god to želite nazvati ima smisla, ali mislim da treba biti adekvatno financirana tako da može odraditi poslove koji su joj povjereni. Mislim da uspostava takvog tijela eh, je uistinu nešto što treba žurno odraditi. Još 2013. godine je Michel Barnier dok je bio povjerenik za unutarnje tržište spomenuo tu ideju tu postoje brojni nedostaci kao što su nepravedni uvjeti rada i slično i mislim da trebamo lobirati za promet, to je uostalom uloga odbora za promet i trebamo odustati od zamisli da se ovdje radi samo o upućivanju radnika. Ne radi se samo o upućivanju radnika, što se tiče ovlasti koje bi bile povjerene ovom nadzornom tijelu, bojim se da ukoliko to ne definiramo na odgovarajući način, to tijelo neće imati odgovarajuća sredstva na raspolaganju. Svaka država dužna je sastaviti godišnje izvješće gdje će se točno navesti broj inspekcija koje su provedene. Neke države nisu dostavile nikakve podatke o tome, tako da ukoliko ne budemo imali financijska sredstva za to nadzorno tijelo, to će biti samo još jedan primjer nečega što neće funkcionirati upravo zbog nedostatka sredstava. Postavljeno je pitanje kako se može poboljšati koordinacija među državama članicama. Mislim da ovo nadzorno tijelo može imati svoju dodanu vrijednost. Mi ne radimo ovdje na štetu e, država članica, naprotiv, nastojimo postići nešto čime će se generirati stvarna dodana vrijednost. Mislim da je također posredovanje vrlo važno. Da kako ne znači da će svaki spor završiti na sudu Europske unije prije nego što se dođe do te faze mora postati postupak mirenja. i to može pomoći do iznalaženja rješenja. Htio bih spomenuti i ulogu socijalnih partnera koji također trebaju biti uključeni u čitav postupak. Nije dovoljno da ih se samo konzultira. Mi želimo da oni budu aktivno uključeni u čitav proces. Hvala lijepo. Hvala gospođa Rudalon. Hvala. Ovaj nacrt izvješća koji je izradio Mišel u istinu daje stvarnu dodanu vrijednost u odnosu na prijedlog komisije, uključivanje uredbe vezano uz usluge zračnom prometu kako bi se dopunile ovlasti Europskog nadzornog tijela su dobrodošle, tako da to pozdravljamo. Europsko nadzorno tijelo mora kontrolirati razne zlouporabe koje se temelje na nepotpunim radnim aranžmanima e, te socijalne norme koje su na snazi u zemljama gdje e, ne e, žive radnici kako bi se smanjila, smanjio trošak radne snage. Isto tako treba pripaziti na lažne slobodne djelatnosti na tom segmentu tržišta. Također se u nadležnosti ove, ovog tijela žele uvrstiti i registri u kojima se navode prijevoznici, što bi trebalo e, zadaće inspektora učiniti operativnijima, posebno onima koji obavljaju kontrole na cesti. Mislim da možemo ići dalje kada je riječ o ovlastima ovoga tijela u slučaju da neko nacionalno nadležno tijelo odbije suradnju ili u slučaju sukoba između dvaju e, nadležnih tijela u državama članicama. Ona ne samo da treba biti posrednik, nego i mora imati ulogu arbitra te donositi obvezujuće odluke. Drago mi je što ću nastaviti suradnju s našim izvjestiteljem. Hvala i vama. Gospođa Notu, hvala vam predsjedniče, zahvaljujem gospodinu izvjestitelju. Georges Clemenceau je rekao ako želite zataškati problem, e, imenujte neko povjerenstvo. E, kada se Europska unija nađe suočena pred vlastitim ograničenjima, e, pronađe se neka nova agencija, da parafraziram Žoš Klemasova, Europska unija je izuzetno plodna budući da e, se posade povjerenici i tu izniknu agencije. Ovaj prijedlog e, stvaranja nove agencije je simptomatično za željom da se stvara sve više Europe. Stalno ista pjesma, a to je pjesma kojoj narod sve manje vjeruje. Cilj bi bio primjena europskih propisa i sprečavanje zlouporaba. Međutim, dragi kolege, vjerujete li doista da će to stvarno poboljšati uvjete u kojima rade radnici i da će to e, okončati endemsko nezaposlenost koja je postoji u nekim europskim zemljama. Ja mislim da će se ona pokazati jednako nemoćnom kao i nacionalna nadležna tijela jer je europski sustav u svojoj srži e, nedovoljno dobar i taj sustav je slobodu kretanja e, predstavio kao dogmu. Riječ je o prekomjernom e, reguliranju, o neodgovornim sporazumima o slobodnoj trgovini i slično i na taj način je Europska unija zapravo potaknula delokalizaciju, stavila je e, dakle zapravo potaknula je nelojalnu konkurenciju od koje pate naši radnici, poljoprivrednici i slično, ajde ne govorimo o e, dumpingu plaća zbog jeftinije radne snage. Vjerojatno ste shvatili da sam vrlo skeptična kada je riječ e, o osnivanju ove e, još jedne agencije koja bi trebala biti korak prema Eh, Europi koja će biti socijalno osjetljivija. Svi znamo da i usprkos najboljim namjerava i put prema paklu je popločan dobrim namjerama. Hvala vam. Hvala. Sada ću dati riječ komisiji. Eh, gospodin Ležja, iz opće uprave MUV. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća i moram također zahvaliti na snažnoj potpori u osnivanju ovog novog nadzornog tijela te na potpori da se e, tom tijelu povjere i određeni aspekti iz nadležnosti prometnog sektora. Htio bih ovdje spomenuti nekoliko amandmana koje je predložio izvjestitelj kako bi se osnažile obveze država članica da surađuju s ovim novim tijelom. Primjerice, države članice moraju imati jasno definirane rokove za e, prosljeđivanje informacija u slučaju da dođe do propusta, e, nadzorno tijelo može o tome obavijestiti komisije koja će onda poduzeti određene mjere. Ovaj amandman je u skladu sa dosadašnjim e, intervencijama pojedinih članova ovoga odbora prilikom našeg predstavljanja ovog prijedloga. Želim također reći da izvjestitelj ovdje stavlja naglasak na reviziju među državama članicama, odnosno njihovim nadležnim tijelima, čija je svrha unaprijediti kontrole. Izvjestitelj također predlaže da se ovdje osim e, spominjanja cestovnog prometa uključi i zračni e, prijevoz, e, posebno uredba iz 2008. godine. Prijedlog komisije je usmjeren na cestovni prijevoz. Mi smo uočili da tu postoji hitna potreba za poboljšanjem provedbe propisa, dakle i za uspostavom jednog takvog instrumenta. U tom kontekstu moramo imati na umu da ne postoji agencija koja je nadležna za cestovni promet, e, za zračni promet već imamo EAZu, što znači da bi potencijalno moglo doći do proširivanja nadležnosti EAZe. ELA, e, buduće nadzorno tijelo za rad, nema ograničen popis nadležnosti, tako da je istina da bi bilo moguće zamisliti i to da se proširi krug rada ELE i da pokrije zračni promet. Jutro smo mnogo govorili o zračnom prometu. Moj eh, Enrico je govorio o tome. Eh, čuli smo da Europska komisija e, priprema jedno izvješće o socijalnoj dimenziji u zračnom e, prijevozu e, koje će biti objavljeno do kraja godine. U tom kontekstu ćemo pažljivo proučiti postoji li potrebna za novim instrumentom za provedbu propisa i vidjet ćemo hoćemo li te nove nadležnosti povjeriti Eli ili Azi. Dakle, to pitanje za sada još otvoreno. Moja posljednja primjedba odnosi se na amandman broj 16 u kojemu izvjestitelj sugerira da bi inspektori trebali imati izravan pristup podacima kroz ERU i IOMA. Rekao bih da komisija u potpunosti podržava opći cilj e, olakšavanja pristupa informacijama inspektorima. Međutim, imamo jedno pitanje. Je li ova uredba o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad uistinu pravo mjesto da se pozabavimo pitanjem pristupa informacijama. Možda bi to trebalo biti u sektorskim propisima za cestovni prijevoz. Uostalom i tri izvjestitelja iz e, paketa za mobilnost su to predložili kroz svoje amandmane. Dakle, to su bile četiri primjedbe koje sam želio iznijeti. E, gospodin Zlotovski je također spomenuo nešto, on je sada napustio dvoranu, ali pitam se, on je e, pitao koja je dodana vrijednost za tvrtke u osnivanju ovog nadzornog tijela. Mislim da na to postoji jednostavan odgovor tvrtke, odnosno prijevoznici koji ispunjavaju propise Europske unije imat će prednost zato u odnosu na tvrtke koje se ne pridržavaju propisa. E, dakle, one će biti sankcionirane, odnosno morat će platiti kaznu. Gospodin Bach je govorio o jasnoj ulozi sindikata. Ako se ne varam, predviđeno je u nacrtu uredbe da će sindikati imati ulogu u skupini dionika. To je bilo ono najvažnije što sam htio istaknuti, ali kao što sam rekao u uvodnom dijelu, vrlo e, pozitivno ocjenjujem e, rad izvjestitelja. Hvala vam. E, sada ponovno dajem riječ Mikaelu koji će iznijeti zaključke. Hvala. Hvala lijepo. Ja sam e, zabilježio nekoliko stvari. Rado ću ih e, dodati ovom tekstu. Što se tiče nekih e, semantičkih pitanja, mislim da smo sadržajno dosta blizu, neovisno o terminologiji. Gospodine Bach, hvala vam na ovoj sugestiji da se stavi snažni naglasak na socijalno partnerstvo. Mislim da je to vrlo bitno pitanje. To smo uočili u nekim drugim slučajevima, tako da mislim da je to vrlo pozitivno. E, to ćemo svakako uzeti u obzir. Radujem se vašim amandmanima i daljnjoj suradnji. Podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 12. rujna, a glasovanje u odboru TRAN je zakazano za 9. listopada. Sada prelazimo na treću temu danas poslije podne, a to su norme u, kada je riječ o emisijama CO2 za nova teška vozila. To je inače u nadležnosti odbora ENVI. Izvjestitelj je iz EPP-a, eh, e ne znam točno tko. Možda Vim. Možda Vim zna. Mislim da je otišla s velikom kamionu. Dakle, nemamo izvjestitelja. Ovo je kasnije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 c'est vrai, on a un petit peu d'avance. Donc, yes, euh... Mr. Chairman. Predsjedniče. Da. Dobro, riječ ima gospodin Wim van de Kamp koji će govoriti u ime izvjestiteljice. Htio bih samo reći da ovdje mijenjam gospođu Virkunen, tako da ću vam pročitati ono što mi je ona dostavila. Govorit ću na engleskom. Kada je riječ o smanjenju CO2 emisija za teška vozila, 2025. godine 15%, dakle očekuje se smanjenje od 15%, a 2030. od 30%. Ovi ciljevi, e, smatra gospođa Virkunen, vrlo su ambiciozni kada je riječ o e, teškim vozilima, budući da ne možemo ta vozila u potpunosti usporediti sa osobnim vozilima. Mislim da bi, će biti potrebna različite mjere da bi se postigao taj cilj. Trebamo se podsjetiti da se može postići smanjenje emisija i razvijanjem rješenja kao što je optimizacija tereta, zatim e, edukacija vozača i stvaranje poticajnih mjera za e, obnovu voznog parka te razvoj infrastrukture kao i održavanje iste. Ono što je od posebne važnosti je tehnološka neutralnost. Moramo uzeti u obzir i sljedeću činjenicu, dakle moramo uzeti u obzir sve inovacije. Nažalost, metoda izračuna vektora nisu tehnološki neutralni u ovom trenutku. Prema tome, predlažem da komisija uspostavi izračun, odnosno metodologiju wheel to wheel i to do 2022. godine umjesto sadašnje metodologije tank to wheel. Na taj način bi se bolje mogla uzeti u obzir ekološka uspješnost, odnosno performanse vozila. Mislim da treba pronaći pravu mjeru među ciljevima, dakle promicanje inovacije i jačanja europske konkurentnosti te stvaranja visoko kvalificiranih radnih mjesta. Hvala, hvala vam na, na ovome. Hvala Vim. A sada ćemo eh, dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Kristin Revodalon ima riječ u ime kluba SID. Hvala gospodine predsjedavajući. Norme emisija za laka vozila već odavno su definirana, međutim što se tiče teških vozila ovo je sada prvi put i mislim da moramo zbog toga biti zadovoljni. Evropska unija se mora pokazati na razini očekivanja kada je riječ o emisijama ako želimo ispuniti obveze preuzete iz sporazuma iz Pariza. Što se tiče posljedica e, globalnog zatopljavanja, kada one budu evidentne, bit će prekasno. Automobilska industrija je jedna od predvodećih industrija u Europskoj uniji. Ono što vrijedi za laka vozila, vrijedi i za teška vozila, premda taj sektor e, manje privlači pozornost javnosti. Pripreme inovacija u ovom sektoru dobro je za našu planetu, ali i za našu industrijsku konkurentnost. Međutim, naziv teška vozila e, odnosi se na kompleksnu stvarnost i razne uporabe različitih tipova vozila. Svaki od njih je optimiziran za različite zadaće. Neki će prijeći milijune kilometara. Gospodine Vin molim vas da govorite malo tiše. Neki će prijeći milijun kilometara tijekom životnog ciklusa, drugi mnogo kraća putovanja, ali svaki dan tijekom 18 sati te će prevoziti putnike. Osim toga, e, ove mjere koje imamo još su recentne, tako da ih ne možemo potpunosti evaluirati i zato E, je normalno da u početku imamo diferencirani pristup te da idemo jednom e, dobrom dinamikom. Revizija predviđena 2022. godine bit će od ključne važnosti e, te će se moći obuhvatiti više tipova vozila i možda ćemo moći povisiti razinu ambicija. Svi sektori moraju doprinijeti borbi protiv e, emisija te cestovni promet mora isto tako ispuniti to očekivanja trebamo smanjiti emisije teških vozila i posebno moramo računati na sve raspoložive tehnologije. Svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke i postoje neki obećavajući trendovi e, što se tiče goriva, alternativnih goriva i napredak nije svugdje isti na svim tržištima. Moramo vidjeti kako će se stvari odvijati u predstojećem razdoblju i moguće je da će parlament biti ambiciozniji od Europske komisije u tom smislu. Hvala u ime kluba ALDE. Jozo. Jozo Radoš. Lijepa gospodine predsjedniče. E, u ime ALDE ja pozdravljam ovaj prijedlog zato što je on potpuno na tragu suvremenih energetskih i klimatskih politika Europske unije. Taj prijedlog je u osnovi vrlo sličan onom prijedlogu koji se tiče emisija od osobnih automobila, standarda koje smo postavili ili postavljamo u jednoj drugoj uredbi i zato je i pozicija koju ALDE ima zapravo vrlo slična, što znači da podržavamo osnovne ciljeve emisija, odnosno redukcije emisija koje je komisija postavila u svom prijedlogu ali smo otvoreni za moguće ambicioznije pristupe. Ipak treba napomenuti da proizvođači e, i pozivajući se na neke znanstvene studije tvrde da je i taj prijedlog komisije od 15 i 30% za 2025. i 2030. preambiciozan i da suvremeni tehnološki procesi nikako ne jamče da će i ti ciljevi komisije biti ostvareni to treba imati na pameti, a godina revizije 2022. je vrlo blizu. Tako da je pitanje što se u tih nekoliko godina, uredba će stupiti na snagu tek za nekoliko godina, dakle do te revizije će ostati svega dvije do tri godine najviše, pitanje je što će se tehnološki bitno promijeniti. U svakom slučaju ALDE podržava i prijedlog izvjestitelja da se do 2022. godine razvije metodologija mjerenja emisija na principu od izvora do kotača, odnosno well to will, zato što je to u biti pokazatelj jedini realni pokazatelj emisije, ali jednako tako podržavamo prijedlog komisije da se obnavlja, ažurira vekto simulacija, budući da vekto simulacija ni dan danas ne pokriva nove tehnologije pa ih ne uzima u obzir, dakle niti njihov doprinos prilikom emisije, a zacijelo neće pokrivati niti novije tehnologije koje će se pojaviti u sklopu e, napora za smanjenje emisije CO2. Stoga dakle podržavamo da prijedlog da komisija e, obnavlja, dakle ažurira vektu simulaciju, a mi ćemo svojim amandmanima nastojati da ta obaveza komisije bude što je moguće preciznija. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine Radoš. gospodine Dalunde, u ime uh, Thank you, Chair. Uh, this is an urgent item. Hvala, ovo je vrlo uh, žurna tema, nedostatak zakonodavstva Europske unije za smanjenje emisija kada je riječ o teškim vozilima proizvodi neke probleme. Kao prvo, emisije e, će se vjerojatno povećati za 9% od 2010. do 2030. zbog povećane aktivnosti u prometu, bez ciljeva za smanjenje emisija. Ciljevi država članica e, od barem 40% neće se ispuniti. Drugi problem, usprkos raspoloživosti e, jeftinih tehnologija za smanjenje emisija CO2, malo toga je još e, do sada primijenjeno na ovom segmentu tržišta, prema tome prometni operateri, njihovi e, klijenti zapravo imaju omogućuju, se uštede na gorivu. Kanada, e, Japan i Kina već su proveli mjere za smanjenje emisija iz e, ovog tipa vozila. Prema tome, izostanak takvih planova u EU negativno utječe na našu konkurentnost na tržištu. Prema ocjeni učinka Europske unije, sada dostupne tehnologije mogu dovesti do smanjenja emisija od 15 do 20% do 2025. godine, a da se pritom uopće ne uzmu u obzir uvođenje kamiona. Minus 25% je cilj koji najviše pogoduje društvu do 2025. godine. To proizvođačima daje cilj koji se može postići. Tako da je nevjerojatno da komisija nije uzela vlastiti prijedlog iz vlastitog e, ocjena, vlastite ocjene učinka. U toj ocjeni učinka također se navodi da je nulta stopa e, emisija najbolja, tako da će zeleni u tom smjeru podnijeti amandmane. Zahvaljujem još jedanput na pozornost. Euh, hvala gospodine Delunde, gospođa za Zaguje. Hvala predsjedniče, hvala gospodin Vinkunen na rad na ovom prijedlogu. Znam da već čitav niz godina sektor prometa, cestovnog prometa ima raznih problema zbog teških uvjeta tržnog natjecanja i rada vozača, a isto tako imamo i teške norme o kojima se, poput ove, o kojima se raspravlja i koje imaju za cilj e, riješiti određene poteškoće. Dakle, vozila moraju imati manje emisije CO2 i ova norma bit će važan korak e, u smjeru borbe protiv klimatskih promjena i ostvarenja svega onoga što je predviđeno u ugovoru iz Pariza koji je ključnog značaja. Mi se slažemo s namjerom Europske komisije i s njenim postupnim pristupom, no nažalost smatramo da nije dovoljno ambiciozan kada se radi o primjeni toga svega na vozila koja imaju najveće emisije. Dakle, opći pristup trebao bi se razviti. Dakle, mi smo za usvajanje ove uredbe, ali bi trebalo izbjeći da ova uredba omogući laksistički pristup koji može dovesti u pitanje smanjenje emisija CO2. Mimo ovoga također ćemo podržati sve europske inicijative koje se donose u konkurentnim zemljama kao što su Japan i Sjedinje američke države, a tu se radi o minimalnim normama za e, vozila koja imaju nulte ili minimalne emisije CO2. To bi bilo dodatno jamstvo za ulaganje u istraživanje i omogućilo bi no, što brže stvaranje tih novih tehnologija. Zaključno bih naglasila i to da ovom problemu treba pristupiti na različite načine. Dakle, treba djelovati tako što će se poboljšati javni prijevod, željenički promet, i trebalo bi omogućiti što više stvaranja e, vozila koja imaju minimalnu emisije. Dakle, evo mi ćemo uložiti određene amandmane. Hvala. Hvala. Komisija sada ima riječ. Izvolite. Najviše hvala što nam pružate mogućnost da ovo komentiramo i hvala i izvjestitelju na predstavljanju relativno kratkog izvješća, što ga čini, što mi olakša posao za komentiranje. No, najprije želim reći sljedeće. Ono što je važno za komisiju jest da doista pokušamo riješiti tri problema istovremeno. S jedne strane imamo pitanja koja se tiču okoliša, dakle pitanje misija CO2, a spomenuta je druga stvar, a to su prometni operateri, jer želimo da doista budu na dobiti zahvaljujući, da napreduju zahvaljujući ovom prijedlogu. I kad vidite koliko se može gorivo štedjeti, autoprijevoznici moći će uštedjeti 25.000 eura u prvih pet godina korištenja vozila. Dakle, po vozilu to je ogromna ušteda i ogromno smanjenje emisija bilo bi dobro da se ovaj prijedlog usvoji još ove godine. Treća stvar, to je već spomenuto, bilo bi dobro da europski proizvođači ostanu konkurentni na međunarodnoj razini. Dakle, spominjalo se i druge države, kao što su SAD, Kina, Indija, Japan. U Japanu već imaju norme koje stiču teretnih e, vozila, što povećava pritisak e, u izradi novih tehnologija i moramo se postrati da i naše tehnologije budu kvalitetne, napredne i da ne izgubimo tu tehnološku prednost koju trenutno imamo, kojom raspolažemo. Pristup koji je odlučen, što je rečeno više navrata, jeste moj pristup. Dakle, ovo je prvi put da uređujemo emisije teških e, prometnih vozila. Dakle, mi bismo htjeli naravno uključiti sve kategorije kamiona, autobusa, gospodarskih vozila, no tu se radi o ogromnom radu i stvar je doista drugačija od osobnih automobila. Tako da smo odlučili imati ovaj pristup postupni i veliki teretni kamioni predstavljaju 17% emisija, dakle to je veći dio emisija. Želimo u reviziji 2022. se pozabaviti ostalim kategorijama vozila i zato smo tako rano odlučili napraviti tu reviziju. Dakle, odmah kroz četiri godine, jer vjerujemo da ćemo tada raspolagati nužnim podacima. Spominjalo se, dakle, alat, e, simulacijski alat, e, vektor. I da, vektor se ne može tek tako napraviti i ne može, on neće ostati u vječno raspolaganju. Ne, to je nešto na čemu se stalno radi, jer u taj model treba unijeti sve nove tehnologije koje će s vremenom se stvarati. Stoga će komisija imati puno posla narednih godina kako bi ažurirala vektor, kako bismo bili sigurni da će i zadnje e, tehnologije biti uvrštene. Dakle, kada vidimo predložene amandmane, i kamione koji se zovu European Modular System Combinations, to su ovi jako dugi kamioni, to je nešto što ćemo analizirati 2022. godine. Dakle, što se komisije tiče, ne mislim da će biti problema s tim amandmanima. No, jedan amandman, ovaj drugi koji se tiče well to will stvara brojne glavobolje jer u ocjeni učinka smo analizirali stvari i to bi značilo dakle da bismo trebali model vektorske simulacije proširiti na sav sektor eh, gdje se koristi tradicionalno gorivo, a to nije nešto što je u odgovornosti automobilske industrije, automobilskog sektora. Dakle, kako može automobilska industrija biti odgovorna za emisije koje se stvaraju, do kojih dolazi prije e, nego što gorivo bude stavljeno u spremnik. I to je nešto isto tako što želim reći što se obrađuje u drugim zakonodavnim tekstovima, osobito u direktivi o obnovljivim e, tehnologijama koja se bavi poticajima e, i ograničenjima. Kada smo govorili da EU treba ostvariti cilj od minus 40, Jasno da ove dvije politike trebaju dati svoj doprinos. Ako omogućimo da jedna i druga budu obuhvaćene e, direktivama o smanjenju emisija CO2 i e, e, direktivi o teškim prevoznim vozilima, onda ćemo dva puta to obračunavati. Dakle, predviđene su emisije od 30 milijuna tona CO2 u jednom zakonodavnom tekstu, a u ovom se govori o smanjenju emisija koje će biti manje. Dakle, ako koristimo barfuels, onda mjerila, onda proizvođači ne moraju nikakav, e, nikakvo smanjenje napraviti. Dakle, to se može ostvariti jedino ako se radikalno povećaju ciljevi i obuhvati i barfuels. Znam da smo imali istu raspravi kada se govorilo o CO2 u osobnim automobilima. To je nešto o čemu će se glasati u ponedjeljak u Luksemburgu, ali to je od ključnog značaja. Dakle, ne smijemo dvostruko obračunavati smanjenje emisija dakle, iz jednog zakonodavnog teksta i drugog. Bojimo se da je to loše reguliranje, uređivanje. To nije učinkovito. Tu se radi o dupliciranju i može stvoriti E, samo dodatni administrativni rad u automobilskoj industriji, jer onda bi odjednom automobilska industrija bila zadužena za e, prijavljivanje tih emisija koje uopće nisu u njihovoj nadležnosti na koji način. Evo, ispričavam se što sam bio e, ipak ovako opširan i na ovu kratku temu, ali mislim da je ova zadnja stvar bila jako važna. Dakle, bilo da se radi o teškim vozilima, teretnim vozilima ili o osobnim vozilima. Ovo je jako važno. Hvala vam, evo, bio sam malo zbunjen ovim misterioznim glasanjem u koji, do kojeg treba biti toći u ponedjeljak u Luksemburgu. U čemu se radi tu? Ne znam da li ćemo imati neko tajno glasanje. No dobro. Evo, pretpostavljam da dajem riječ Vimu za donošenje zaključaka. Da, svakako. Hvala vam, predsjedatelju. I zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu. Hvala i komisiji. Hvala na ovoj savršeno jasnoj prezentaciji dosija i pitanja. Želim se dovezati na ono što je što su zeleni rekli, koji su rekli da nije dovoljno ambiciozan ovaj dosje. Među pučanima smatra doista da je ovo jako ambiciozan prijedlog. Tako da ćemo vidjeti na kraju 2030. tko je bio u pravu. Dobro, podsjećam da je rok za plaganje manmana 13. rujna, a glasat ćemo na odboru 9. listopada. Zatim prelazimo na četvrtu, to je zadnju točku današnjeg sastanka. Radi se o uredbi kojom se uređuje svemirski program Unije i Agencije za Europsku uniju. Dakle, to je nacrt mišljenja e, upućen ITRE-u. Vjerovatno će neprikosnoveni Vim odgovoriti u ime gospodina Salvinija koji je izvjestelj ovog nacrta iz redova Pučana. Vim izvolite. Hvala predsjedatelju. Dakle, u četvrtak eh, poslje podne ne možemo reći da je to najbolji datum eh, za održavanje sastanaka, osobito za kolege koji moraju daleko putovati. No dobro, ovdje se radi o važnom dosijeu, važnoj temi, i u ime gospodina Salinija predstavit ću vam dakle njegov nacrt mišljenja. Transport i svemir međusobno su usko povezani. Osobito u ovom ovom naprednom tehnološkom razdoblju. Danas čitav niz eh, prometnih sustava povezani su za svemir. Imamo i KONI, CFCNet. To su primjeri koji su usko povezani uz ove usluge i gospodarstvo svemirskog transporta koji su usto sve povezani. pozabavit ću se također pitanjem konektiranih i autonomnih vozila. No, tu je i tu su klimatske promjene i klimatski nadzor koji mogu dakle biti od koristi za, eh, odnosno biti teme kojima će se raspravljati. Europska komisija će spojiti Koperniku, Egnos i Galileo. Imaćemo dva sistema, dakle SS s1. To će sve biti povezano dakle, u jedan jedinstveni program. Ono što je važno, predsjedniče, ponavljam, jest što ćemo u novom CFP-u imati razdoblje od 2021. do 2027. Tako da je ključnog značaja da sektor svemira, bilo da se radi o zemaljskom, zračnom, pomorskom ili kopnenom ili svemirskom prometu e, bude e, inteligentnije, sigurnije i održivije, a naravno i učinkovitije. Dakle, ta nova Europska agencija i svemirski program omogućit će nam da svi vidovi transporta budu učinkovitiji. Kolega Salini smatra da trenutno i više kasnimo kada se govori o satelitima. Uostalom, jedan satelit e, je pokvaren, zatim tu je i otpad u svemiru koji ne smijemo izgubiti iz vida. No, ipak po sa linija osobno se slažem s tim, moramo imati na umu i stanje klime u svemiru, dobro tamo ne kiši, ne snježi, ali tu su neki elementi koji ponekad e, oštećuju satelite koji gube svoje dijelove. Dakle, satelitkom i pravila koja ga se tiču uredba mora biti razjašnjeno, dakle moramo znati tko će sa što biti zadužen i kako olakšati transport. Zaključno, predsjedniče, evo nešto o čemu treba razmisliti. Dakle, to je sibersigurnost. Jer sve te tehnologije mogu biti zloporabljene ukoliko ih ne budemo zaštitili. Dakle, gospodin Salini želi da svemirski program bude sigurniji i nezaobilazan, no istovremeno mora omogućiti valjanu konkurentnost kako bi svi dionici i partneri mogli jednako ravnopravno sudjelovati i mimo europskih granica trebamo moći uspostaviti vidove suradnje. Hvala. Hvala, gospođa Revodalon je zadužena za One Woman Show danas. A ne, gospođa De Monte, ispričavam se, evo, govorio sam o krivoj dami. Ali se javljate za riječ kasnije. Dobro, dakle, gospođa De Monte ima prva riječ. Hvala u ime kolege Franciska Asisa. Dopustite najprije da zahvalim izvjestelju na njegovu radu. Ovaj dosje bavi se jako važnom temom za budućnost i imat će velikog utjecaja tekst, na sektor transporta znanstveno istraživanje koje skoristilo pruži neograničene mogućnosti za Europsku uniju, države članice i industrije i građane. Dakle, novi izazovi s kojima smo suočeni, kao što su klimatske promjene, održivi e, razvoj e, i autonomna vozila, povezana i e, uz sigurnost odbranu, zaštitu granica, promet i tako dalje. Dakle, moramo naći, možemo naći nove rješenje za svemir i moramo biti u prvom redu borbe. Europska unija mora sudjelovati u istraživanju svemira, to mora biti jedan od prioriteta, moramo dodijeliti više financijskih sredstava za istraživanje i razvoj. Po našem mišljenju, prijedlog MFF eh, Europske komisije, eh, VFO Europske komisije nije dovoljno ambiciozan, moramo da staviti na raspolaganje više europskih resursa kako bismo riješili probleme na europskoj razini. Zaključno želim reći da klub zastupnika SID-a e, će dati svoj doprinos u raspravi putem amandmana i nadam se da ćemo moći doista surađivati na izradi jako dobrog teksta. Hvala. Hvala gospođe Monte. Ja ću vam se obratiti ime gospodina Teličke kojeg je pozvao predsjednik parlamenta da i zadužio ga nas predstavlja negdje drugdje, a on izvjestitelj u sjeni u ime Aldeja. Dakle, gospodin Telička zahvaljuje izvjestelju na radu e, na ovoj uredbi i njegovom doprinosu i može podržati veliku većinu ovog rada. Imajući na umu agendu koja je dosta gusta za, u raspravi za budući višegodišnji zanski okvir, slaže se s izvjesteljem e, kada se radi o koncentriranju rada odbora za transport na e, ograničen broj strateških prioriteta. Općenitije govoreći, zalaže se za uspostavu u okviru e, za objedinjenje različitih sektora za koji se tiču svemira. To bi trebala biti dobra, dobar početak rasprave o e, svemirskoj strategiji i praćenju tog dosija u razdoblju od 2021. do 2027. Nada se također da sinergija koju komisija želi potjecati neće e, biti samo slovo na papiru, Imajući ovo sve na umu, gospodin Telička zalaže se za proširenje mandata agencije čije sjedište u Pragu. Svemirski program Europske unije i njegov potencijal za razvoj sektora transporta i pitanja na kojima naš odbor može jednoglasno govoriti. Dakle, predlaže da se ovo, ovaj dokument usvoji za razdoblje od 2021. 2027. I gospodin Telička će se prvenstveno baviti sa četirima sljedećim prioritetima. Kao prvo, zajamčiti odgovarajući proračun koji će biti sukladan sa zahtjevima programa za sektor transporta i Uniji resursi trebaju biti proračunski za različite programe i agencije, ali isto tako e, treba i nalaziti u interakciji s drugim programima. Drugo, stavljanje na tržište tehnologija koje će stvoriti program i treba jamčiti pristupnost, dostupnost tih tehnologija i interoperabilnost. Želim također inzistirati na standardima koji stiču ovih tehnologija. Treće, naglasiti kibersigurnost u e, svemirskom programu i imati na umu rasprave koje u parlamentu o mandatu nise. Četvrto, osnažiti također ocjenu programa i njegove rezultate i to sve u istom duhu kao što je to i ranije imao priliku reći, a na temu MIE-a. Toliko. A sada predajem riječ gospođi Rvodalon, koju sam prerano najavio. Nema ni jedan drugi izvjestelj u sjeni? Dobro. Hvala, predsjedavajući. Pozdravljam ovaj kvalitetan politički, tehnički govoreći rad izvjestelja na ovom jako važnom dokumentu koji se tiče svemirskog programa u sljedećem razdoblju. Ovo mišljenje e, Um, preuzima prioritete Europskog parlamenta iz izvješća o Europskoj svemirskoj strategiji kako bi se promoviralo primjenu uh, europskih svemirskih programa u svim sektorima transportima. I uvjerena sam da će mišljenje našeg odbora biti uzeto u obzir glede ovih ključnih tema s obzirom da je naš izvjestitelj isto tako izvjestitelj u ITREU što će u veliku, po mišljenju olakšati suradnju između dviju komisija. Želim podržati iz amandmane izvjestitelja koji se zalažu za pre, europsku preferenciju e, lansera satelita. To je i jedan od ključnih stavova parlamenta o europskoj svemirskoj strategiji. Također ću uložiti amandmane kako bi se pojačalo e, taj aspekt e, europske preferencije u kao što je pristup svemiru. Imam pitanje za izvjestitelja i komisiju. Naime, zanima me da li je predviđen program rada za narednih 20 godina e, za e, lansere satelita. To je bio jedan od europskih programa i htjela bih e, znati što je s tim u uredbi. Hvala. Hvala gospođo Vodarlon. Dakle, predajem vam riječ. Naravno, nećete čitati, e, sebi dajem riječ, neću čitati tekst gospodina Teličke, već ću iznijeti par osobnih komentara. Najprije dopustite da pozdravim e, kvalitetu ove uredbe koju je predstavila agencija i kvalitetu rada izvjestitelja, jer ovo je jako obiman dokument i napravio odličan posao. Šteta što su dežurni euroskeptici napustili dvoranu, jer ovo je tema gdje se bavimo i suverenošću, ali europskom suverenošću. I bilo bi dobro reći da ne postoji svemirska politika na nacionalnoj razini u Europskoj uniji i da nemamo europsku politiku za to onda bismo bili u nekoj trećoj e, ligi. Vidjeli smo dakle što je bilo sa programom Galileo, gdje su svi se sakrili u mišju rupu, no mogli bismo se pitati što bi bilo sa europskim suverenitetom da tu europske države nisu zajedno djelovale, pa čak i neke koje govore da imaju kakti e, neovisnu obrambenu politiku, ne znamo što bi bilo sa e, njima bez ovog zajedničkog rada. Dakle, ako ima pitanje koje je od europske razine i koje je važno, onda je to ovo. Htio sam iznijeti još dva, tri dodatna komentara. Jedna tema e, osobito e, osjetljiva, to su lanseri, dakle koji omogućavaju pristup svemiru. Vidjeli smo da ima problema da se ponovno pokrene program Ariane 6, a istovremeno vidimo koje su poteškoće strateški govoreći s obzirom na razvoj tih lansera, osobito vidimo što se dešava u SAD-u, dakle transfer, transfer privatnom sektoru, ponovno korištenje istih e, lansera i tako dalje. Dakle, moramo ostati u igri i što se toga tiče, mislim da proračunski napori moraju biti razmotreni ponovno, jer e, bez toga možemo samo e, imati nedovoljna sredstva na raspolaganju i tu ćemo ne samo izgubiti utrku, već i resurse, odnosno sredstva. Drugo, po ovom pitanju jako je važno da imamo više godišnji program lansera koji je namijenjen europskim lanserima, jer suprotno nema održivosti tih programa, a kada govorimo o interesu i angažmanu Unije i komisije e, za ove stvari, to je jako važno. Treće, ono što se zove downstream, Dakle, ima puno više novca u iskorištavanju podataka koji se stvaraju iz iskorištavanja e, iskorištenja svemira nego e, nego što je trošak e, da bi se došlo do tih podataka. Dakle, bilo bi dobro stvoriti još neke programe. U svakom slučaju treba favorizirati poduzeća koje omogućavaju valoriziranje svemirskih usluga Eto, to su komentari koje sam htio iznijeti. U svakom slučaju želim reći da ćemo pružiti podršku ovome svemu i ja ću osobno uložiti par amandmana i želio sam samo naglasiti koliko je ova tema važna. A sada gospođa Konečka iz GUE ima riječ. Izvolite. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také za naši frakci říct pár slov eh, k tomuto dokumentu.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 Smatram da Europska komisija mora nešto napraviti kako bi upravljanje e, time bilo puno bolje. Za sada to još nije postignuto. Europska komisija mora prebaciti sve te aktivnosti ili ih objediniti u jedinstven program. Međutim, i dalje ima odgovornosti od kojih e, ne može samo tako odustati. Uvjerena sam da komisija također mora biti sučelja u ovoj inicijativi. Naime, mora raditi na tome da se uspostavi međunarodna suradnja, da se izrade strategije i e, mora se baviti kako tehničkim pitanjima, tako se mora baviti i e, upravljanjem i e, moramo reći isto tako da ova komisija mora biti vezana za Europsku svemirsku agenciju, a sadašnja situacija je status quo koji jednostavno nije efikasan. Uložit ću amandmane čiji cilj će biti da se e, isprave ove nepravilnosti. Pa kad se radi o svemirskoj politici treba često dakle, ispraviti putanju kojem situacije, kojem nešto kreće.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 Ce que je peux simplement dire, juste, je vais pas long dans mon intervention, juste pour dire tout simplement Evo, jednostavno moram jednu stvar e, reći. E, ono što je rečeno da ono što je napravila Europska komisija, odnosno što se napravilo na europskoj razini, države članice ne bi mogle bile same napraviti. Pogledajmo program Galileo. Već sada imamo preciznost koju nema niti jedan e, takav program na svijetu. Dakle, Galileo je u tom smislu napredniji od bilo kojeg drugog programa geolokalizacije u svijetu. Moramo biti ponosni na to što se u Europi postigne. Ponekad zaboravimo kako dobro možemo surađivati. A ovdje govorimo o programu koji je dao vrlo dobre rezultate. Mogu vam također reći da je jedan e, no ministarstvo vanjskih poslova koji se nalazi iz druge strane Amerike jako pohvalio program Kopernikus, a to Amerikanci ne čine često. Ja vam zahvaljujem na podršci koju ste izrazili u okviru ovog odbora i e, pohvaljujem rad izvjestitelja, ali i jedna stvar koju ste naglasili je vrlo važna i osjetljiva. Radi se o tome e, kako se lansiraju sateliti i to je vrlo važno uklopiti u europske politike. Mi jako želimo da Evropa e, bude autonomna po pitanju lansiranja satelita. To je važno i važno je da parlament izrazi jasno svoj stav. Komisija je dakle to izložila i nadam se da ćete podržati tekst po ovom pitanju i općenito u cijelosti. E, što se tiče strateških predviđanja za sljedećih 20 godina, nažalost, proračunska su razdoblja puno kraća i one nas obvezuju. Iz tog razloga višegodišnji financijski okvir se može izrađivati samo na sedam godina i ne možemo se više angažirati ići dalje od Europske svemirske strategije koju je usvojio Europski parlament. Jedna druga tema gdje moram objasniti parlamentu da komisija namjerava izbjegavati svoju odgovornost ono što je vrlo važno jest da svi daju konsensus. To je dakle Europska svemirska agencija, naša agencija u Pragu i Europska komisija kako bismo zajedno skladno surađivali. Najveću štetu nam nanosi podijeljenost u okviru Europe. Ne uspijemo li skladno međusobno surađivati, rizik je da izgubimo tu predvodničku ulogu koju imamo kad se radi o Galileu ili pa Kopernikusa. Komisija ne namjerava ništa revolucionarno poduzeti, već jednostavno raditi E, u kontinuitetu na dobrim programima, pa kada za deset godina na ovom mjestu netko drugi bude zastupao komisiju, da vam opet kaže da Europa ima najbolje programe. Hvala lijepa. Evo, e, jako ste lijepo to rekli. E, mislim da smo sada dobro stojimo s vremenom. Nije uobičajeno da netko se javi za riječ nakon komisije, međutim, budući je Keith Taylor stigao sada, ipak ćemo mu dati riječ. Hvala lijepa. E, ne mogu se praviti da je ovo moj, o, moja omiljena tema koju dobro poznajem. Da sam sada na kvizu imam izbor različitih tema i ja bih se odlučio za pitanje iz nekog drugog područja. U svakom slučaju, zahvaljujem gospodinu Saliniju koji je radio na prijedlogu ovog teksta i e, možemo samo naglasiti ono što je upravo rekao predstavnik komisije, da je svemir e, zajednička baština i moramo ga začuvati za budućnost. Prema tome, treba se i u svemiru i drugdje odgovorno ponašati. U ime kluba zelenih uložit ću nekoliko amandmana o održivosti kako bih primjerice e, spriječio da dođe do natjecanja za e, sirovine koje mogu postati rijetke. E, Galileo i Kopernikus trebali bi pružati usluge besplatno, a isto tako podržavati inovativne usluge. Htjeli bismo također da dođe do boljeg e, ravnopravnosti spolova e, u sektoru svemira kako bismo imali e, bolju rodnu ravnopravnost u upravnim odborima. Rado ću surađivati svim kolegama i drugim izvjestiteljima u Sjeni u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Hvala vam predsjedavajući što ste mi ipak dali riječ. Hvala lijepa, Kid. I sada za kraj riječ ima Vim. Hvala lijepa. se je smiješno da veliki klub e, kao što su pučani se ovi bavi e, sa četiri različite teme. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na doprinosu, hvala komisiji na pojašnjenjima. Nadam se da su kolega Salvini i drugi kolege putem web streaminga pisali bilješke. I za kraj još jedna primjedba. Trebaju nam dobri inženjeri, naročito inženjerke, ali e, su nam potrebne, ali kvaliteta je važnija od spola. Hvala, ovo su vrlo pametne riječi i e, na njima ćemo stati. Ovo je kraj našeg današnjeg sastanka. Oprostite samo još da dodam da se na ovo izvješće e, trebaju uložiti amandmani do četvrtka 13. rujna u 13 sati. Ne zaboravite dakle uložiti amandmane prije ručka tog dana. A o tome ćemo glasati 24. rujna. Danas smo završili e, s radom ranije, zato što su ovi koji su bili ovdje bili vrlo brzi i učinkoviti, ali i zato što je, su mnogi e, bili odsutni. Hvala lijepa svima i ne zaboravite da je večeras dobra utakmica.